možemo polako početi sa sastankom. Imam nekoliko obavijesti, a za to će mi trebati malo vremena i onda ćemo tamo početi sa glasanjem 10.15. Dakle, najprije što se dnevnog reda tiče. Povratno izvješće o tekućim međuinstitucijskim pregovorima dodat ćemo o e, izvješće o trijalogu koji je održan utorak o e, zagađivačima. Nema prigovora, dobro to se usvaja. U dokumentima za sasnak imate izvješće delegacije Envija na samitu od 12. do 14. rujna u San Francisku. Samit je bio vođen od strane guvernera Kalifornije gospodina Brauna da se usvoje i unaprijede ciljevi e, za COP24 u Katovice. Današnje prijepodne, e, poslijepodnevno zasjedanje bit će odgođeno na izvanrednom sastanku sa Agrijem Itreom o šumarstvu, sudjelovanje povjerenika Hogana. Imat ćemo sastanak u Strasburu ponedjeljak 14. siječnja u 7 sati na večer. Danas imamo 20 jezika koje se prevodi i kao što je uobičajeno zapisni dosjeji su vam na raspolaganju online i imamo web streaming. Isto tako u dosjeu imate zapisnik sastanka 25. listopada, dakle ako nema prigovora do kraja ovog sastanka, onda ćemo smatrati zastupnik usvojenim. A pa sada što se tiče interinstitucionalnih pregovora, imam četiri stvari za reći. Kao prvo što se tiče označavanja alkoholnih pića. Treći neformalni trijalog održan je 27.11. Nakon obimnog i opširnog rada. Sa zadovoljstvom vam mogu reći da smo došli do privremenog političkog sporazuma oko svih političkih e, pitanja koja se tiču prijedloga, spomenutog prijedloga. Rasprava se bavila trima paketima koja su bila ostala. Imamo privremeni sporazum o kojem treba glasati 22. siječnja na sastanku odbora. I 10. prosinca na sastanku posebnog odbora za poljoprivredu. Među vremenu obavijest će biti dostavljene od strane komisije odboru o tehničkim e, preprekama trgovini Svjetske trgovinske organizacije imat će dva mjeseca za razmatranje. A sada prelazimo na dosije o plastici. Održan je drugi trijalog 28. studenog. Privremeni sporazum je ostvaren oko nekoliko točaka člancima prvom i desetom i e, čitavom nizu definicija. Predsjedništvo je naglasilo da se da će se baviti duhanskim filterima, ribarskom materijalu, polistirenskim proizvodima i plastičnim e, bocama, odnosno njihovim e, dijelama koji se mogu reciklirati. Tu su zatim e, neke mjere koje se tiču tržišnih restrikcija. Ostvaren je dobar napredak glede tržišnih restrikcija i aneks B gdje su vijeće i parlament pristali proširiti definiciju kategorija proizvoda e, na koje se treba e, polistiren zabraniti i složili su se da raspravljaju budućim mogućim kompromisima i da se doda oksora stvorive proizvode na popis zabranjenih proizvoda i pristaju na izuzeća koje su tražili parlament i vijeće i dodaje se zabrana od 100% zabrana, stopostna zabrana za zabran, stopostna zabrana plastičnih e, čaša kako bi se e, očuvala ambicija postojećeg teksta. Zatim, Treći trijalog e, održan je 4. prosinca. Nekoliko odredaba je zaključeno kao što su WLTP mreže, označavanje auta i kombija e, regulativa ciljeva članka prvog polje primjene i derogacija niša proširenje do 2028. godine i neke uvodne izjave e, koje se tiču e, zaštiše okoliša. Imali smo prijedloge i protuprijedloge o potrošnji o mjerilu za potrošnju goriva i pravednoj tranziciji. U ekoinovativnosti, e, vijeku trajanja automobila i tako dalje. Međutim, nismo došli do dogovora e, glede glavnih e, ciljeva o poticajima za vozila bez emisija i minimalnih emisija CO2. S obzirom da vijeće nije izašlo u susret e, zahtjevima, čekamo sastanak koji će biti održan u petak. Predlažemo novi trijalog u ponedjeljak u Strasburu, koji bi vjerojatno mogao početi u 9 sati na večer. Što zadnjeg dosija tiče, moram vam govoriti o popsima. Dakle, o preinaci. Dakle, glavne stvari koje su dogovorene jesu nove zadaće EKE. E, međutim, glavne nerješene političke teme tiču se instrumenta za izmjenu e, aneksa. Vijeće je predložilo da se zamijeni delegirani akti uobičajenim zakonodavnim postupkom, E, što se tiče aneksa prvog i drugog i da se izbriše ograničenje koncentracije koje je e, određena u aneksima četvrtom i petom uz usvajanje tih vrijednosti putem provedbenih akata, a tu se nismo mogli dogovoriti. U biti, e, pregovarački tim parlamenta izrazio je brigu i nezadovoljstvo sa pristupom vijeća po ovom pitanju iz političkih, institucionalnih i pravnih razloga. Komisija također izrazila svoju zabrinutost i općenito govoreći podržala je stav parlamenta e, po ovom pitanju. Imajući to sve na umu, pa pregovarački tim parlamenta izrazio je svoju raspoloživost da održi, spremnost da održi drugi, ako moguće, zaključni trijalog 18. prosinca pod uvjetom da vijeće pokaže volju i fleksibilnost da revidira svoj mandat po ovom pitanju i zaključno čitav niz elemenata preneseni su na stručnu, na tehničku razinu. Dakle, evo, s ovim zaključujemo u točku dnevnog reda, sada možemo preći na elektroničko glasanje. So I hope you prepared your voting Nadam se da ste spremili glasačke kartice i počinjemo o tu izvješća, dakle izvješće o provedbi, o zaštiti životinja tijekom prijevoza unutar i izvan Europske unije. Amandman prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Confusing Gospodine Javor, možete li molim vas prijeći vam e, zbunjujem mjesto na kojem sjedite s obzirom na vašu stranačku pripadnost. No, no, no, I uh, upgrade him. I ask him to, join uh, compromise one, who is... Uh, Kompromis prvi, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 15. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 26. za. Protiv suzdržani. Odbija se. 32 za. Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis drugi za. Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 47 za. Protiv suzdržani. Odbija se. 52 za. Protiv suzdržani. Odbija se. Želite provjeru? Može. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 53. za. Protiv suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. Želite provjeru? 64. može. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvara se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani. Niste dizali ruku, napravit to elektroničkim putem otvoreno glasanje. Zatvara se. čekam da mi dođe kartica. Dakle, ja sam za. Dobro. Usvaja se. 113. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 132. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 12. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 10. za. Protiv. Suzdržani odbija. Usvaja se. 114. za. Protiv suzdržani, molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 41. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 142 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 143 za. protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvoramo elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 146. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani, odbija se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, zeleni, usvaja se. 157 za, protiv, suzdržani, odbija se. 159 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno elektroničko glasanje, otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na nacrt mišljenja uz postavljanja tržišta Is in favor. Uspostava programa za jedinstveno tržište konkurentnosti poduzeća, uključujući male i srednja poduzeća. Amandman 4. Odbija se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 81. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 83. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 82. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. Radi se o skupnom glasanju. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. Za, protiv, suzdržani, molim provjeru. And Zatvaram glasanje. Usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. The It is adopted. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 93 za. Protiv. Suzdržani. FDD. Molim provjeru. Za 93. The Zatvaram glasanje. Usvaja se. 94 za. Protiv suzdržani, usvaja se 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se 97 za, protiv, suzdržani. Alde je za, cijeli klub, onda se usvaja. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, Suzdržani usvaja se. 101 za. Protiv. Suzdržani. Molim provjeru za 101. The Zatvaram glasanje. Usvaja se. 9 za. Protiv. Suzdržanim. Odbija se. 102 za. Protiv. Suzdržani. Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se 10 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Odvojeno glasanje za 103. Prvi dio za. Protiv suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Alde je za ili protiv? A, molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Cel it is adopted. Usvaja se. 11. Ko je za? Protiv?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 Molim provjeru. And Zatvaram glasanje. Odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se 18 za, protiv, suzdržani, odbija se 19 za, protiv, suzdržani, odbija se Odvojeno glasanje za 21. dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se 21. Ne, o tome se ne glasa. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. EC.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 36 još jednom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odvojeno glasanje za 61, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, molim provjeru. And the vote is closed. Zatvaram glasanje. It is adopted. 62 in favor. Usvaja se 62 za, protiv, suzdržani, odbija se 63 za, protiv, suzdržani, odbija se 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje elektroničkim putem, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada Prelazimo na Europsku godinu zelen, zelenih gradova. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68, 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, zeleni, jeste za? Moramo provjeriti. 71. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv. Molim provjeru. Zatvaram raspravu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, usvaja se 86 za, protiv, usvaja se 87 za, protiv, usvaja se 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se 91 za, protiv, suzdržani, odbija se 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasanje 20 za, protiv, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo dodatno za 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani. SND, vi ste protiv? Ne, za, onda je usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv,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 Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 50 za. Protiv. Suzdržanim. Molim provjeru. Sad me zeleni zvonjuju i liberali. Možda i vi sami sebe međusobno zbunjujete. Zatvaram glasanje. Odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo usmeni amandman za 56. Želi li se netko usprotiviti ovom usmenom amandmanu? Ne. Onda glasamo za 56 uz usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se 60 za, protiv, molim provjeru. Zatvoram glasanje. Odbija se. Konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ovim zaključujemo glasanje. Sada prelazimo na raspravu, ali ćemo pričekati dvije minute kako biste odlučili želite li ostati u dvorani ili ne. Uh, Ok, if you take your the Molim vas da zauzmete svoje mjesta. Oni koji su odlučili ostati, oni koji žele napustiti dvoranu, onda vas molim da razgovor nastavite izvan nje. Hvala. quiet. Now, um, establishing rules on... Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike, takozvani strateški planovi u okviru ZPP-a. Izvjestitelj za mišljenje je gospodine Lavija. Izvolite. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. 1.6. Eh, Europska komisija je predstavila predlog uredbe o strateškim planovima za ZPP koji ujedinjuje dva stupa u jednom instrumentu. Ovo je predlog komisije kojim bi se eh, zamijenio stari novim modelom uključujući sada ciljeve za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. Također imamo i tri cilja koji su posvećeni ispunjavanju podciljeva koji se tiču našeg odbora, a to je ublažavanje klimatskih promjena, E, poticaj e, održivom razvoju i bolje korištenje prirodnih resursa, doprinos proizvodnji, poštujući bioraznolikost i e, poticaj biogospodarstvu. A također za cilj imamo i poboljšanje poljoprivrede kako bi ona odgovarala potrebama društva i e, kako bismo se borili za dobrobit životinja. Kao što znate, što se tiče ovog dosjeja, mi smo zatražili od konferencije predsjednika da budemo pridruženi odbor temeljem članka 54. Mi imamo ovdje podijeljene nadležnosti e, za određen broj vrlo važnih članaka. Zato sam se i usredotočio na njih i želim vam privući pozornost na neke od njih jer su one doista u nadležnosti našeg odbora. Prije nego što uđem u detalje, dozvolite mi najprije da dam nekoliko komentara o članku 54. U teoriji imamo podijeljenu nadležnost, ali u stvarnosti odbor Agri nam nije odobrio tu e, podijeljenu nadležnost i nisu nas pozvali na saslušanja e, tog odbora, niti na radionice koje su organizirali. Nismo imali nikakvu ulogu u e, provedbi samog, samih vremenskih rokova, a članak 54. to predviđa. Mi smo e, uspjeli održati neformalno saslušanje nakon što je odbor Agri već donio odluku i to sam htio napomenuti. To je nešto što je važno. Ja sam se sastao sa koordinatorima. Nakon toga smo uputili pismo e, predsjednici e, odbora Agri i konferenciji predsjednika kako bismo ih obavijestili o svem ovome što sam vam upravo rekao. Sada, što se tiče ove teme koja nas se tiče, za vrijeme ovog saziva unijeli smo određen broj izmjena e, već postojećem zakonodavstvu, naročito što se putem uredbe Omnibus. Radi se o izmjenama koje se tiču zajedničke poljoprivredne politike. Po mom sudu na taj način smo poboljšali zakonodavstvo i te izmjene su sada stupile na snagu. Mi smo e, mi sasvim jasno znamo da je ZPP jedna od temeljnih politika Europske unije i vrlo dugo je to bila e, jedina stvarno zajednička politika Europske unije. Kao što smo rekli i na plenarnoj sjednici, moramo imati e, dostatne resurse koji će biti posvećeni ZPP-u kako bismo zaštitili e, taj zajednički aspekt ove politike. To želim ovdje sada naglasiti. ZPP mora e, u okviru budućih VFO-ova imati dostatan proračun i ne smijemo prihvatiti e, predložene e, rezove proračuna jer ćemo time oslabiti ZPP. Dozvolite mi sada da vam kažem nekoliko riječi o novom prijedlogu komisije. Ja sam među onima koji su uvijek e, govorili da ZPP mora biti zajednička politika. I ne dopada mi se ta ideja da se ZPP dijeli na 27 nacionalnih poljoprivrednih politika. Mislim da subsidijarnost treba biti ispoštovana, ali nikako ne smemo izgubiti iz vida taj zajednički aspekt poljoprivredne politike, jer inače ćemo imati 27 nacionalnih poljoprivrednih politika i nećemo više imati tu zajedničku komponentu koja nam je svima važna. Vijeće se pita koji ministar bi mogao biti nadležan za ovo pitanje, a vijeće će se naravno složiti s tim da se stvori tih 27 pojedinačnih poljoprivrednih politika kako bi se onda moglo njima na pojedinačan način i upravljati, ali ja sam protiv toga. Reći ću sada nešto više o mojim prijedlozima. E, oni su povezani uz 52 amandmana koje sam ja predočio i naročito se tiču okolišnih aspekata. U ovom izvješću se nisam htio osvrtati na neka druga pitanja, na pitanja opće prirode, jer sam sa kolegama iz odbora Agri odlučio predočiti amandmane koji se tiču samo okolišnih aspekata. Dakle, tih 52 amandmana se tiču naravno onih članaka za koje imamo zajedničku nadležnost, naročito što se tiče e, naziva dva od devet cilja kako bi bili usklađeni sa e, zakonodavstvom za zaštitu okoliša koje je na snazi. Zatim, novi model e, koji želimo uspostaviti se temelji na nacionalnim strategijama i ovdje se mora govoriti o uvjetovanosti i e, ekološkim mehanizmima. Potrebno je ojačati uvjetovanost i e, uspostaviti novi režim za okolišne mehanizme koji će biti obvezatni za države članice, ali ne i za poljoprivrednike. Ja smatram da ovaj novi prijedlog ostavlja preveliku manevarsku moć nacionalnim vlastima za utvrđivanje ciljeva i mislim da je to nešto što nas može dovesti do te situacije da ćemo na kraju imati 27 različitih poljoprivrednih politika koje će imati svaka svoj cilj. Dakle, po mom sudu moramo ojačati ovaj zajednički stup u e, predlogu i trebamo e, to i naglasiti. Naravno, moramo biti i fleksibilni, toga sam svjestan, jer je to e, nešto što će omogućiti subsidijarnost, ali ne vjerujem da treba ostaviti tako velik manevarski prostor državama članicama kako e, bi došlo do toga da poljoprivrednici se ne tretiraju na isti način u svakoj državi članici. Dakle, inzistiram na ovom zajedničkom aspektu ZPP-a. Ja sam dodao samo još neke elemente kako bismo smanjili taj manevarski prostor za države članice. Amandman 28, na primjer, u njemu se predviđa da države članice mogu definirati E, poljoprivredne prakse koje su dobre za okoliš i klimu. Ja sam predložio izmjenu tog e, članka i predložio sam da komisija kroz delegirani akt usvoji popis praksi koje su dobre za okoliš, a nakon toga da države članice mogu odabrati e, onu mjeru koju žele primijeniti. sve to u cilju, naravno, zadržavanja tog aspekta zajedničke poljoprivredne politike, ali isto tako ostavljajući i prostor državama članicama da odeberu mjere koje žele primijeniti. Zatim, što se tiče ciljeva e, koje države članice moraju ispuniti, ja sam htio povećati broj tih ciljeva kako bismo ojačali ovo zakonodavstvo. Tu moram naravno napomenuti da pristup predloga komisije se usredotočava na rezultate a mislim da je potrebno imati solidan okvir koji će nam omogućiti procjenu i praćenje rezultata koje ćemo dobiti kroz takvu politiku. I mislim da ćemo morati biti oprezni i morati e, vidjeti da doista mora postojati odgovornost što se tiče troškova i rezultata. Glede definicija, u određenim situacijama sam se osvrtao na ono što smo već imali kao predlog u uredbi e, Omnibus. Moramo na svaki način izbjeći da sada nakon što je Omnibus stupio na snagu već dvije godine promijenimo e, direkciju jer e, ono što smo postigli kroz uredbu Omnibus je mnogo bolje nego izvorni prijedlog komisije. Ja sam zato dao određene prijedloge što se tiče mladih i fleksibilnosti glede transfera. Tražim veću fleksibilnost za e, tijela koja se bave upravljanjem a za države članice koje imaju regionalna tijela za upravljanje, a ne e, nacionalna tijela za upravljanje, treba im se omogućiti da nastavi raditi na taj način. Zatim, stupanje na snagu. To nije nešto što se nas e, konkretno tiče, ali mislim da možemo dati mišljenja o ovom pitanju. Za vrijeme prethodnog saziva sam bio izvjestitelj za ZPP i trebalo nam je dosta trijaloga kako bismo došli do dogovora. Ako sve bude išlo kako treba, onda ćemo imati glasanje u prvom čitanju na plenarnom sjednici, budući da e, nam predstoje europski izbori, e, sastav e, nove komisije nakon izbora, nećemo moći odmah početi sa tim sastancima trijaloga i znate da je bilo potrebno dosta vremena za definiranje zajedničke E, poljoprivredne politike i bilo nam je potrebno dosta trijaloga, tako da mislim da bi bilo razumno sada si reći da ćemo moći imati novu zajedničku politiku 1. siječnja 2021. godine. Što znači da trebamo odgoditi stupanje na snagu e, ove politike e, s temeljem onog što smo se već dogovorili u uredbi Omnibus. A također mi vrlo dobro znamo da na odboru Agri je predočeno dosta amandmana, velik broj amandmana, 4400 e, amandmana e, je već uloženo. Dakle, vidite da se radi o ogromnom broju. I mislim da je to nešto što će dodatno zakomplicirati e, rad na ovom dosjeu a ono što e, trebamo spomenuti danas je također i glasanje na plenarnoj sjednici, a naša dva odbora u okviru e, članka 54 trebaju surađivati na onim pitanjima za koje imamo podijeljenu nadležnost, a odbor Agri nikako ne smije E, ne uzimati u obzir naše amandmane i naše mišljenje. Dakle, u našim vremenskim rokovima trebamo također uzeti u obzir i ono što će se odlučiti na odboru AGRI kako bi naše glasanje moglo biti organizirano u dogledno vrijeme i kako bi odbor AGRI se mogao izjasniti i o našem mišljenju. Hvala. Hvala. A sada ću dati riječ izvjestiteljima u no Molim da ograničite vaše vrijeme, ne više od tri minute. Gospođa Melior, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Bit ću kratka, no imam nekoliko primjedbi. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju, gospodinu Laviji. Dijeljem najveći broj vaših primjedbi što se tiče ove tri točke. Da, potrebna nam je europska politika, a ne nacionalizacija. Druga primjedba se tiče postupka i to također dijelim kao mišljenje, a isto tako što se tiče ovog pitanja transfera sredstava, slažem se također s onim što ste rekli. U onome što ću reći, bi, što ću reći bih željela staviti naglasak e, na ono što ste vi već spomenuli. Prvo, imamo ciljeve i poveznice sa određenim elementima. To je e, to treba biti moguće u okviru prvog i drugog stupa. U odboru ENVI trebamo inzistirati na tome da su nam potrebna dodatna sredstva kako bismo mjerili i okolišni klimatski utjecaj. A u prvom i drugom e, stupu trebali bismo imati 50% što se tiče tog cilja vezano uz e, određena sredstva. A kad govorimo o jamstvima za okoliše, za klimu i e, socijalne djelovanja, to je nešto što moramo uzeti u obzir. Podsjećam na izvješća Riverskog suda i drugih. Uvijek smo rekli da se taj novac treba e, ciljano koristiti i to u svjetlu bioraznolikosti. A kad govorimo o plaćanjima, ja sam e, skeptična prema ovome. Ovo nije dobro ni za okoliš, ni za klimu imamo tu sad neke mjere koje se tiču e, stočarstva, ali što je sa drugim poljoprivrednicima? Mislim da to možemo financirati na drugačiji način, a to bi trebalo biti moguće bez znači odvajanja e, plaćanja od proizvodnje. A kad govorimo o uvjetima, za svaka izravna plaćanja moramo imati jasne kriterije. Države članice trebaju paziti da poljoprivrednici e, učine više na području zaštite okoliša. A kad govorimo o zaštiti faune i flore, moramo inzistirati i na ovom održivom aspektu. U tom smislu e, određeni ciljevi bi se jasnije trebali e, pojaviti u članku 6. A što se tiče ovog ograničenja, gornjeg ograničenja, mnoge udruge, znanstveni sektor nam govori o tome da moramo više napraviti za klimu i za okoliš. Taj sustav mora biti obve, e, dobrovoljan, no tu trebamo uzeti u obzir tri elementa. Prvo, trebamo vidjeti što je sa e, promoviranjem i pomoći mladim poljoprivrednicima te uzimanje u obzir na primjer ekološkog gospodarstva mi isto tako nećemo možda imati četiri e, tisuće amandmana no u svakom slučaju ćemo imati dosta amandmana gospođa Višnjevska izvolite Hvala, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti izvjestitelju na dobro obavljenom poslu. Nova struktura ZPP-a kod mene nailazi na podijeljena osjećanja. S jedne strane mogu se složiti sa izvjestiteljem i drago mi je što će se više ovlasti dati državama članicama. To može doprinijeti boljem korištenju fondova, no s druge strane bojim se da to može dovesti do više administrativnog opterećenja i za poljoprivrednike i za korisnike. U tom smislu podržat ću amandmane izvjestitelja vezano uz odgađanje e, provođenja novog modela. Slažem se s time da trebamo zadržati prihvatljivu razinu financiranja za ZPP. No, zbunjena sam novim okolišnim ciljevima. Neću sada smanjivati ulogu poljoprivrede u hvatanju koštac sa posljedicama klimatskih promjena, no što se tiče administrativnog opterećenja, to bi moglo ograničiti rezultate. Govorim prije svega o ciljevima održivog upravljanja. sirovinama i intrantima u poljoprivredi. Povezivanje sa okolišnim ciljevima može e, dovesti do smanjenja konkurentnosti siromašnih država članica na tržištu, a imat ćemo i manje sredstava za prilagodbu novim ciljevima. Dakle, Ovaj strateški plan i ovi ciljevi trebaju značiti da se treba ojačati e, ZPP. U tom smislu ću uložiti amandmane. Govorimo o tome da plaćanja poljoprivrednicima trebaju biti izjednačena. Te također moramo imati taj e, prijenosti između e, stupova. Ne slažem se sa izvjestiteljem koji želi ograničiti takav prijenos izvjestiteljem nekim aspektima ograničio područje primjene komisijnog prijedloga, no e, također što se tiče članka 7 ja okljevam proširenju indikatora. Ja ću u svojim amandmanima ići u tom smjeru. Hvala. Gospodin e, Gebrandi, u potpunosti podržavam nacrt izvješća Giovanija i to je prvo što bih želio reći. Mm, njegov pristup je dobar, posebno što se tiče ovih okolišnih aspekata. Prije no što krenem na olezenjenje i e, isto tako našu ulogu, postavio bih komisiju nekoliko pitanja. Znam da Komisija organizacija koja stavlja u prvi plan i podatke, racionalnost i tako dalje u svojim e, prijedlozima. No, e, mogu reći da u prijedlozima uopće ne postoji više ta racionalnost, posebno što se tiče ZPP-a. Tu smo zaboravili podatke, a u prvi e, plan stavili e, političke aspekte. Revizorski sud u svom izvješću iz e, travnja je pokazao upravo taj e, nedostatak. Komisija osniva svoj prijedlog na činjenici da je poljoprivredni sektor e, najvažniji za ruralni sektor, ali to uopće nije tako. Zajedno sa ribarstvom poljoprivredni sektor je odgovoran samo za 4% e, razvoja ruralnih područja. Drugo, isto tako podaci za e, izravna plaćanja se osnivaju na podacima o prihodima farmera, no svi dodatni elementi, podaci o partnerima i tako dalje, to uopće se ne uključuje u ovu potporu. To znači da imamo zbilja e, niski, niske prihode e, poljoprivrednika, jer ako imamo, na primjer, određene partnere koje su uključene u djelatnosti, to se sve ne odražava u e, samim prihodima. Sve to, svi ti razlozi jednostavno nedostaju u prijedlogu komisije. I pridružujem se ovim kritikama revizorskog suda. A sad ozelenjenje. Da, Moramo imati sustav kako bi se te zelene mjere odrazile u nacionalnim politikama. Znamo da države članice imaju jedan interes kad se tiče ZPP-a i žele dobiti što više novca za svoje poljoprivrednike. Države članice uopće se ne brinu za ove zelene kriterije, ekološke kriterije i budemo, budimo jasni ni ovaj Europski parlament. Svi odbori zadnji put su e, zapravo razvodnili sve ove ekološke prijedloge koji su došli od strane komisije. Mogu reći da je možda komisija jedina koja se brine e, za ovaj ekološki aspekt a u ovom prijedlogu e, renacionalizacije to je stavljeno na stranu. Drugo, što se tiče kvantificiranih e, održivih ciljeva i rezultata, e, to je jedini način da ZPP odigra svoju ulogu u održivom razvoju. Održivo je poljoprivredni gospodin Eichhardt, hvala Teško je govoriti nakon gospodina Gerbrandija jer e, ja isto tako sam sredan kad mogu citirati revizorski sud. I naravno tu bi se onda i o raznim igrama riječi i tako dalje. No gospodin Gerbrandi mi to nije dopustio. Kako reagirati na ovo što kaže revizorski sud? Oni zapravo kritiziraju ovaj prijedlog. Ja bih želio e, istaknuti e, neke stvari koje oni podcrtavaju o, e, znači procjeni učinka. Oni govore isto tako o tome da prijedlog i dalje nameće državama članicama direktna plaćanja osnivajući se na površini. To ne uključuje ove zabrinutosti što se tiče ni okoliša ni klime. Neki prijedlozi su nerealistični. Bez obzira na e, ambicije komisije što se tiče ekoloških kriterija, to u ovom prijedlogu komisije se ne odražava. Isto tako imamo i dalje učinkovitost, a prijedlog također nema sve kriterije za učinkovit sustav i isto tako ne vidimo kako će u državama članicama komisija uspjeti ostvariti ove ciljeve na području i okoliša i klime. Evo, to je ono što kaže revizorski sud. Kaže jasno i glasno da komisija nije obavila posao kako treba. Mi to moramo ozbiljno uzeti u obzir kao parlament ako želimo da e, ZPP i dalje e, i e, ZPP bude u budućnosti učinkovitiji što se tiče ostvarivanja okolišnih i klimatskih ciljeva. U tom smislu zahvaljujem izvjestitelju eh, eh, Giovanniju jer svojim eh, riječima vi to odražavate. No, u svojim prijedlozima trebamo ići malo dalje od onoga što vi predlažete. To je dobra polazišna točka i u tom smislu ću vam pomoći da idemo korak naprijed, i uzimajući u obzir sve ono što je rekao revizorski sud. Trebamo vidjeti kako će komisija opće reagirati i prilagoditi svoje prijedloge. To se može napraviti. Mi sad idemo u pregovore. Hoćete li se vi pridržavati vašeg prijedloga? To je klasični pristup komisije. Ili ćete sve ove kritike ozbiljno uzeti u obzir i prilagoditi vaš prijedlog u trenutku kad krenemo s pregovorima. Mi ćemo u svakom slučaju s drugima raditi e, na takav način. Nadamo se da će u ovaj put bar jednom e, odbor Agri poslušati. Mora im biti jasno da se radi o novcu poreznih obveznika i poljoprivrednika, te moramo osigurati da se taj novac e, potroši na najbolji mogući način. Hvala, hvala u istinu, gospodine Eckhout. To, time završavamo ovaj popis izvjestitelja u sjeni. Sada dajem riječ e, članovima odbora. Imamo dosta dugu listu javljanja za riječ i onda ograničavam, e, molim vas, e, vaše intervencije na dvije minute. Pridržavajte se toga, molim vas, jer inače nećemo završiti na vrijeme. Sada gospodin Dorfman, izvolite. Hvala. Pa U potpunosti se slažem s onom što je rekao Giovanni u našem radu se moramo ograničiti na nadležnosti našeg odbora. To vrijedi za ovaj predmet, no i za druga dva dosjeja. Ja sam izvjestitelj u Sijeni za za zajedničku organizaciju tržišta. E, svi ti novi modeli moraju imati taj aspekt zajednice, zajednički aspekt. No, e, što se tiče ovih politika kojima govorimo danas, posebno održivosti, tu postoje određeni različiti zahtjevi s obzirom na europske regije kako bismo imali odgovorniju i zeleniju ZPP, moramo osmisliti možda i nacionalne i regionalne nadležnosti, jer uvjeti rada te vrste poljoprivrede su različiti i u državama i u regijama smatram e, da poljoprivrednici ne odbacuju održivost. Možda moramo promijeniti način na koji neke stvari izlažemo. E, mi im kažemo da, dati ćemo vam novce, no e, za uzrat morate osmisliti ekološku poljoprivredu. Ne smijemo to prikazivati na takav način trebamo reći prije svega da e, usvajanje okolišnih aspekata te isto tako proizvodnja kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda je moguće samo u okviru održive poljoprivrede. Diskurs moramo promijeniti, a usvojiti ista pravila za sve. Neki govori o tome da je ozelenjenje bila pogreška za sve. Da, to je bilo pogrešno zato što to poljoprivrednici uopće od početka nisu shvatili na pravi mogući način. Ovdje govorimo o tri mjere koji, e, koje se tiču e, svih u Europskoj uniji bez situacije i želimo isto tako e, ostvariti održiviju poljoprivredu. Poljoprivrednici to nisu shvatili prije nekoliko godina, a revizorski sud govori sad da je to neuspjeh. U tom smislu trebamo ostvariti, uspostaviti e, zajednička pravila. Sljedeći govornik da ja također želim pozdraviti e, rad gospodine Lavija. Nekoliko pitanja što se tiče samog e, kalendara i vremenskog roka. Nadam se da to neće dovesti u pitanje mišljenje koje mi moramo osmisliti vezano uz ovaj dosje. Imamo znači stupanje na snage 2023. godine, isto tako poboljšanje u okviru članka 6, 43 E, evo neću ulaziti u detalje, ali imam neke opće primjedbe u e, E, na prijedlog komisije u ciljevima 8 i 9 govori se da se treba znači podržavati socijalno uključenje, isto tako e, lokalni razvoj i to uključujući biogospodarstvo te također e, ruralni razvoj. Kad govorimo o tom biogospodarstvu, bioekonomiji, ekološkoj ekonomiji, nemamo nikakvih prijedloga. Komisija bi trebala shvatiti koliko je važno da se uspostavi plan za proteinske usjeve na um, europskoj razini. Mi uh, GMO uh, ne želimo u Europi i to se treba shvatiti. ZPP e treba isto tako uh, sadržavati dvije važne ambicije, s jedne strane gospodarskog napredovanja, s druge strane okolišni aspekt. E, okoliš ne smije biti nikakvo ograničenje za poljoprivredu. Ja smatram da je to prava dodatna vrijednost za poljoprivredu. Upravo onako kako je to rekao gospodin Dorfman, moramo promijeniti diskurs Ja ću u tom smislu e, predložiti nekoliko amandmana što se tiče tih općih načela. Hvala. Hvala, gospođo Šarpirik, izvolite. Hvala, predsjedavajuće. Dopustite najprije zahvalim gospodinu Leviji s kojim se slažem. Slažem se također i s onim što je rekao gospodin Dorfman, tako da ne moram ponavljati njegovu argumentaciju. Ako govorimo o poljoprivredi i prirodi, mislim da moramo ujediniti Agri i Envi odbore Naime, jako je važno da oba odbora sudjeluju u tom radu. Gospodin Herbrandi iznio neke argumente s kojima se ne slažem u potpunosti. Naime, u Nizozemskoj imamo 168 natura 2000 područja s tisućama poljoprivrednika. No znate, ne radi se tu samo o različitim ograničenjima. Tu se radi o 30% koji se nalazi u stupovima i o nagrađivanju poljoprivrednika za njihov rad, a ne o stvaranju novih prepreka. Dakle, to su jako važne stvari. Mislim da se oko toga treba dogovoriti. Puno se tu može još napraviti. Mislim da moramo zadržati osnovne iznose namijenjene poljoprivrednicima, jer ako gledamo prehrambenu sigurnost i zašto okoliša, to nije jednostavna stvar, nije očigledno. Naime, treba se postarati da novci dođu do poljoprivrednika. Dakle, gospodine Gerbrandi, ja bih najrađe rekla da se trebamo postarati da novci dođu na pravo odredište. Ako govorimo samo o fondu za inovaciju tržišta, to nije dovoljno. Moramo se pobrinuti da novci dospiju do poljoprivrednika i također se moramo postarati da e, se izdvoje odgovarajući iznosi novca za zaštitu prirode. Najljepša hvala, gospođa Ajuso. Hvala predsjednice. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju Lavi na njegovom izvješću. Učin to govoreći želim reći da slažem s njim, osobito e, kada kaže da treba održati razinu financiranja ZPP-a. Također treba izbjeći ovu diskrecijsku maržu koju je dopustila e, komisija državama članicama kako ne bismo akumulirali 27 pogrešnih e, državnih e, politika i ako bi trebalo odgađati primjenu na 2023. imamo previše, previše amandmana to ima i ne možemo sve odmah riješiti. Zatim što se tiče članaka oko kojih e, za koje smo mi nadležni, ja ću vam iznijeti amandmane u člancima 5. i 6. gdje se preuzima različite ciljeve i tu treba doista inzistirati na jamstvu za prehrambenu sigurnost. Moramo se boriti protiv e, odlaska i napuštanja poljoprivrednika. Što se tiče članka 7. i novih pokazatelja moramo vidjeti kako stojimo sa e, doprinosom šuma za čistoću glasa. Isto tako treba vidjeti koja je uloga unutarnjih tržišta. Tu bismo trebali e, tu komisija ne bi trebala novim delegiranim aktima uvoditi nove pokazatelj. Što se tiče članka 42. voće i povrća, trebamo imati, zadržati i ovaj postotak tako 10%, 10% koji se tiče mjera za poljoprivredno poljoprivredu i zaštitu okoliša. Što se tiče pčelarstva, tu bi smo mogli preći sa 50 na 67% za sufinanciranje i mjere koje mogu biti pokrivene mjerama podrške pčelarstvu koje je doista jako važno za zaštitu okoliša. Što se pak vina tiče, mogli bismo tu zaštititi ulaganja i vidjeti što se može napraviti na polju inovativnosti. Što se tiče poljoprivredno-prehrambenih mjera i članka 75. to bi trebalo biti obvezno u svim državama članicama i pomoć bi trebalo moći dodijeliti ne samo e, kao kompenzaciju, dakle naknadu, već bismo mogli imati određene poticaje kako bi neke mjere bile donesene u smislu zašto okoliš. Hvala, Eto, više nemamo vremena. Hvala, gospođa Grostet. Hvala, predsjednice. Evo, ja ne, nisam imala izvornu namjeru javljati se za riječ, jer istina da teme koje se tiču odbora Agri manje su mi poznate, no... Evo, slušajući kolegu Laviju, htio sam, rekla sam si da najprije želim izraziti podršku jer u se slažem sa onim što je rekao. I jako mi je žao što kolege iz odbora Agri stalno smatraju da je poljoprivreda u njihovoj isključivoj nadležnosti i da ne treba čuti nikoga drugog iz bilo kojeg drugog odbora što misli o tome. To je neprihvatljivo. Ne sviđa mi se taj pojam baš toliko e, pojem ozljenjavanja zajedničke poljoprivredne politike. Meni je draže govoriti o drživoj poljoprivredi, jer kad se govori o održivo, onda imamo i okoliš i socijalni aspekt. Poljoprivreda je u srcu ove ovih poljoprivrednih e, zajedničkih politika, dakle ona mora ostati u srcu e, Europske unije, ne dolazi u obzir da se govori o bilo kakvoj renacionalizaciji. Dakle, e, upotno slažem s kolegom Lavijom. No, nekada sam iznenađen što kolega Dortman govori o nekim zahtjevima koji ne mogu biti isti ovisno o regijama. Da, to nam je jasno, ali postoje načela. Načela moraju biti istovjetna za sve, a onda se prilagođavamo, jer klim, tu su klimatske promjene, tu je korištenje pesticida i tako dalje. Dakle, to su stvari koje su drugačije od države do države, od regije do regije. Dakle, moramo imati tu fleksibilnost, ali načela moraju biti istovjetna za sve. To je ono što sam htjela reći. A sada ću se doista izblizav, e, izbliza e, ću analizirati ovaj, e, ovo izvješće i možda ću uložiti neke amandmane. Hvala. Gospodin Hojtema, izvolite. Hvala predsjedavajuća, hvala izvjestitelju na njegovu izvješću. Ja imam jedan e, jedno veliko upozorenje i zahtjev, a to je da se unaprijede e, mjere ozlinjavanja e, u ZPP-u. Trenutno svi slažu s tim da mjere ozlinjavanja ne funkcionira ove koje imamo. Revizorski sud to kaže, poljoprivrednici to kažu, dakle ne sviđa im se, dakle to trebamo mijenjati. A razlog zašto te mjere ne funkcioniraju trenutno jest zato što su temeljene na mjerama. Dakle, ako ste poljoprivrednik, onda morate napraviti primjer e, koji vam je odredio Brisel, ali poljoprivrednik kaže ja to mogu napraviti kod sebe na svojoj farmi, ali koji će to rezultat polučiti, e, polučiti da ja ću samo e, štrihirati neke kockice, ali nitko tu ne gleda konkretne rezultate. Dakle, mi smo sada trebali da se bavimo time da ako želimo unaprijediti ozimljavanje, onda moramo imati pristup utemljen na resursima. A to se može razliti na različite načine. Na taj način ćemo otvoriti prostor za poduzetništvo, za nove ideje, inovativnost, so, omogućuje se suradnja među poljoprivrednicima, možda i među drugim dionicima iz prehrambenog lanca. Dakle, ovo ne smije biti previše strogo i rigidno, već utemeljeno na rezultatima. I zato mislim da je važno da, kao što su to i drugi govorili, da imamo jasne ciljeve možda i jasnije da se zna koliko se novca na, hoće izdvojiti na to, ali samo želim upozoriti sve da ne smijemo opet upasti u istu zamku. Da, jako se bojimo renacionalizacije, dakle, držimo, očuvajmo ovdje princip po e, temeljen na mjerama. Ne, to ne funkcionira. Dakle, trebamo biti usred, fokusirani na rezultate, imati jasne mjere i isto tako želim otvoriti vašu e, da se otvorimo, dakle, da li ćemo po hektaru e, po imati isplate, dakle, po veličini zemlje ili po onome što se radi. Hvala. Gospodin Hausling, izvolite. Da, pa kada se radi o suradnji između odbora za zaštitu okoliša i odbora za poljoprivredu, pa trebate vidjeti e, koje su kod vas prepreke. Gospodine Lavije, vi ste već bili izvjestitelji, znate da na strani konzervat ima puno odbojnosti glede suradnje s nama. Ja mislim da bi ova dva odbora trebala surađivati puno više, jer bez razumljive poljoprivredne politike nećemo ostvariti ciljeve za okoliša i za bioraznolikost e, i tako dalje. Dakle, jako je važno da se surađuje. Što se tiče prijedloga komisije, gospodin Hogan sada ukida de facto zajedničku poljoprivrednu politiku i ostvaruje onih svojih željenih 27 politika. To nema nikakve veze s fleksibilnošću. Svaka država članica u biti radi kako je volja i radi što je drago. Ono što je zastrašujuće ovdje jest da prijedlozi koji idu smjeru za zaštitu okoliša su dobrovoljni. Dakle, imali smo ozlinjavanje, to više nije dobro, to je već rečeno. Onda su nam rekli, onda, onda se kaže, pa dobro, onda ako vam se to ne sviđa, radite što hoćete. i onda se ide za najmanjim normama. Što se tiče isplata, mislim trebamo vidjeti koje su to norme zašto okoliša, klime i tako dalje. Jer ne možemo reći, evo, vi imate dakle jedan hektar, možete dobiti novce od Europske unije. Ne, ne ide to tako i ciljevi nisu prihvatljivi se tako. Ne možemo stvarati nove ciljeve, a za tri prva racionalizacija izvoza, za treći cilj, onda kažem, pa dobro, onda možemo i tu napraviti nešto za okoliš, ali to nije politika koja ima smisla, to nije prikladna politika. a revizorski sud u već je rekao jasnije od bilo koga drugog što mišli. I kada nam je gospodin Hogan rekao, revizorski sud nije razumio stvari, pa <laughs> mislim da je to baš previše pojednostavljeno to tako reći, dakle, tvrditi da revizorski sud ništa ne razumije. Dakle, mislim doista da trebamo surađivati kako bi se stvari vratile na pravi put, a ne da se prati ono što nam se e, predlaže. Gospodin Kadenbach, hvala. Evo, ja sam e, članom odbora za proračunski nadzor. Prošle godine bila sam zadužena za izvješće koje se bavilo upravo pitanjem zajedničke poljoprivredne politike. Ovo što ovdje imamo, to je ona granica preko koje se ne može ići. Dakle, tako je bilo u svim izvješćima odbora za proračune. Ovdje rečeno da, ni, da komisija nije imala nije uzela u obzir kritike revizorskog suda za taj program. I ne mogu se složiti s onim što je rekla gospođa Štajer. Ne mislim da novac poreznih obveznika može se ovdje koristiti Mislim da su to neke odluke koje doista treba poštovati u buduće i revizorski sud i njihova, njihovi zaključci moramo ih poštovati. predsjednika Europske komisije. Hvala predsjednice, želim zahvaliti gospodinu Lavi na jako dobrom izvješću koje je jako uravnoteženo i dobar temelj za raspravu za eh, odbor za eh, Agri. Glede predloga komisije. Dopustite najprije da svoje kratko izlaganje započnem komentarom o opisu opće općenitom opisu onoga što se ovdje nastoji ostvariti. Dakle, sada kada gledamo zajedničku poljoprivrednu politiku dolazimo do zaključka da načelo prema kojem jedno pravilo se primjenjuje na cijelu Uniju za 28 država članica s različitim klimatskim i poljoprivrednim i gospodarskim situacijama uopće ne funkcionira. Dakle, to je naš e, glavni zaključak i reforme koje su predložene polaze od tog zaključka i dakle novi model koji je utemeljen na tri stupa. Dakle, prvi stup je da se odmaknemo od e, sustava utemeljenog e, na udovoljavanju kriterija, kao što je to rekao gospodin Vojtema. Drugi stup više subsidijarnosti državama članicama kako bi one odlučivale o intervencijama, odnosno mjerama shodno vlastnim potrebama a treće, sve treba polučiti više pojednostavljivanja i za poljoprivrednike i za nacionalna tijela vlasti. Da li to da li ćemo tako imati 27 različitih poljoprivrednih politika ili renacionalizaciju, naše čvrsto mišljenje je da tome nije tako. S prijedlogom smo napravili, zadali okvir Uostalom to podržava i e, mišljenje pravne službe parlamenta. Dakle, stavili smo tu stupove koji će biti zajednički za sve države članice. Imaćemo zajedničke ciljeve po prvi put jasno iskazane u uredbama. Imamo zajedničke pokazatelje i jak sustav upravljanja u uredbi e, i tu će države članice sudjelovati u svim na svim razinama strateški plan ZPP-a bit će iznesen, predstavljen za, na odobrenje i napravit će se analiza da li je sukladno s pravilima i s koje želimo ostvariti. Ima jedna konkretna stvar koju je gospodin Lavija predložio i koja Dakle, vi predlažete da komisija ima delegirane akte za parlament kako bi se napravio popis aktivnosti. Dakle, kada vidimo e, temeljem iskustva ozlinjavanja, smatramo da komisija nije sveznajuća. Države članice vjerojatno su bolje plasirane kako bi znale koje su to ciljane reforme isplative i koje odgovaraju najbolje na njihovu stvarnost. Dakle, nemojmo Eh, oduzeti pravo državama članicama da daju doprinos temeljem svojih znanja. Dakle, ne želimo raditi isto što radimo sa ozljenjavanjem i na ovom polju. No, imajući ovo sve na umu, dopustite da se vratim na zašto okoliša. Dakle, znate da radimo na tri stupa u osnovi predlažemo da sve što se tiče izravnih plaćanja i poboljšane uvjetovanosti za sve poljoprivrednike u Europi, dakle da oni imaju pravo, dakle to je unakrsni sustav zadovoljenja kriterija. Dakle, kao što rekao, tu su neki kriteriji i ovdje smo uključili nužnu fleksibilnost za države članice da se uzme u obzir njihove lokalne i regionalne potrebe. Drugi stup bile bi obvezne sheme iz prvog i drugog stupa. Eko sheme nisu dobrovoljne, dobrovoljne su za poljoprivrednike, ali ne za države članice, tako da države članice će biti e, pod obvezom da to ispoštuju. A onda smo napravili e, putem članka 92 pravnu obvezu za države članice u njihovim strateškim planovima EPP da nam pokažu da u biti slijede e, visoku razvoju ambicioznosti za zaštitu klime i okoliša. Dakle, sve te tri stvari e, zajedno predstavljaju čvrst temelj za ostvarenje e, boljih rezultata za okoliš i za borbu klimatskih, protiv klimatskih promjena u usporedbi s trenutnim stanjima istovremeno e, se izlače poluke e, koje smo izvukli. Još dvije stvari. Transfer između stupova, u potpunosti mi je jasno što želite reći, ali to, nije, to je nešto je vezano uz VFO i druge instance u Europskoj uniji time se bave i reći će nam što treba poduzeti po tom pitanju. Ja mogu samo postaviti jedno dodatno pitanje, naime, to što vi predlažete da nema nikakvih promjena iz stupa drugog u prvi, dakle da ne bude transfera, to ne znači nužno više zašte za okoliš i borbe protiv klimatskih promjena. Jer u prvom stupu imate ekosheme, dakle može se odlučiti da se više hoće fokusirati na ekosheme i da se više novca posveti tome i da se na taj način e, ostvari bolja fleksibilnost i transfer između dva stupa. A onda prelazimo na pitanje o ocjeni učinka i mišljenje revizorskog suda. Svi znate da je komisija čvrsto odbacila navode suda koji je iznio u svom mišljenju. Povjerenik Hogan rekao je javno i to, e, to je javno komentirao i na odboru za poljoprivredu. To je opširno komentirao, no evo napravili smo jednu e, dužu pismenu analizu gdje smo stavku po stavku pobili argumentaciju e, revizorskog suda gdje smo rekli da nam se čini da ima nekih e, stvari koje nisu dobro raz... koje su neshvaćene. To je poslano i predsjedniku vijeća i odbora za poljoprivredu i sa zadovoljstvom ćemo se postarati da i vaš odbor dobije primjerak kako biste mogli analizirati naš odgovor e, revizorskom sudu. Što se tiče pak ocjene učinka, znate da je napravljena ocjena učinka od nekog stotina stranica, mislim da je najdetaljnija došla od prijedloga komisije, to se može javno vidjeti i analizirati. I zadnje riječi o početku reforme, mi smatramo da ova reforma treba što prije preći s riječi na dijela tako da se nadamo da ćemo i tu imati veću ambicioznost i izbjeći odgađanje do 2023. već e, učiniti da to što prije dođe e, do poljoprivrednika. Hvala. Hvala sada izvjestitelj gospodin Lavija. Izvolite, možete zaključiti raspravu. Hvala najljepša gospođa predsjedavajuća. Na samom početku dozvolite mi da se zahvalim svim kolegama koji su dali komentare. Svi ti komentari će mi pomoći u daljem radu. Htio bi se osvrnuti na neke od komentara. Na primjer, kada govorimo o jačanju zaštite okoliša i povezanosti sa plaćanjima, želim vas eh, sve podsjetiti na činjenicu, a podsjetiti i samog sebe, da sve ono što smo postigli na ovom odboru po pitanju borbe protiv klimatskih promjena i zaštite okoliša se tiče različitih sektora. I ne možemo sada raditi na ograničavanju industrijske proizvodnje, a da ne nametnemo ekološke kriterije poljoprivrednoj proizvodnji. Zato smatram da naša poljoprivredna politika mora ići u cilju naših okolišnih ciljeva i ciljeva održivog razvoja. Na koji način to postići? Pa neki misle da bi se države članice mogle bolje prilagoditi kada bi se odluke donosile na teritorijalnoj razini. To se može vidjeti i u stajalištu komisije. Ja mislim da ovaj prijedlog koji želi odobriti da komisija napravi popis kroz delegirane akte, to nije poboljšanje. Ako državama članicama predamo nadležnost za donošenje e, značajnih mjera, time ćemo smanjiti utjecaj tih mjera za borbu protiv klimatskih promjena. Sve kolege su mi dali dosta zanimljive prijedloge, sugestije koje ću ja razmotriti. I nadam se da neću imati previše amandmana jer mnogi su rekli da se slažu s mojim prijedlogom. A ako budem dobio previše amandmana onda neću moći ispoštovati e, rokove i to će mi zakomplicirati rad. Gospođo predsjedavajuće, mi smo se dogovorili sa tajništvom da će rok za podnošenje amandmana biti 11.12. Da, 11.12. Ja sam razgovarao sa svim predstavnicima, sa predstavnicima svih političkih klubova i sasvim je jasno da postoji želja da sva izvješća budu izglasana do travnja sljedeće godine. A mali klubovi jednostavno teško mogu razmotriti sva ta izvješća do travnja. Tako da predlažem da rok za podnošenje amandmana bude 13.12., a ne 11.12. kako bismo dali nešto više vremena kolegama. A sve to će, nadam se, omogućiti nam da imamo dobro mišljenje koje ćemo onda predložiti na razmatranje odboru Agri. U redu, rok za podnošenje amandmana će biti 13.12., a na našem odboru ćemo glasati u ovom izvješću u E, veljači. Ovim ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda, a sada prelazimo na Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika, godišnji pregled rasta za 2019. godinu. I tu ćemo dakle razmatrati nacrt mišljenja, a izvjestitelj za mišljenje je gospodin Kovačev. Izvolite, imate riječ. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Pokušat ću kratko e, ukratko predstaviti nacrt ovog mišljenja. Kao što znate, godišnji pregled e, rasta E, se tiče e, je objavljen 21.11. Osim gospodarskih politika, e, svrha godišnjeg pregleda rasta je da nadzire gospodarski rast u Europskoj uniji i ispunjavanje zacrtanih ciljeva. Sada se približavamo kraju naše strategije i zato mislim da je važno da europski E, semestar usvoji novi okvir koji će nam pomoći da ispunimo ciljeve održivog razvoja. A to će također nam omogućiti da imamo uključiv gospodarski rast uzimajući u obzir i socijalne aspekte. E, ovdje govorimo o održivim perspektivama za e, gospodarski rast u raznoraznim sektorima. Europska komisija je predložila da se usredotočimo na ključne prioritete, ali moramo imati na umu da ozelenjivanje gospodarstva i ulaganje u učinkovitije sustave zdravstva će nam pomoći da budemo konkurentni jer je e, zdravlje E, jako važno za naše građane. Europski semestar je ključni instrument za nužne strukturne reforme u ovom pogledu. Također smatram da bi bilo dobro uspostaviti jasnu vezu između europskog financiranja u budućem e, programskom razdoblju za strukturne reforme koje su identificirane u okviru europskog semestra. Ali ta povezanost ne smije e, se uraditi u vidu uvjetovanosti. I ja vjerujem da sada trebamo se usredotočiti na višegodišnje perspektive i procjenu uspjeha. E, sretan sam što je Europska komisija uzela u obzir naše preporuke iz prethodnih godina na području zdravstva. E, sasvim jasno smo prešli sa e, uštede na učinkovitije sustave. Zdravstvo je prioritet za sve naše građane i e, ne možemo se samo usredotočiti na fiskalnu održivost jer time umanjujemo perspektivu dugoročnog gospodarskog rasta, a time ne postižemo cilj otvaranja novih radnih mjesta koje traže naši građani. To bi bilo sve za sad. Naravno, predajem riječ e, svojim kolegama ako se žele izjasniti u ime svojih klubova i rado ću odgovoriti na pitanja. Hvala. Gospođa u ime gospodina Surinija. Znajte da malo kasnimo, tako da evo molim vas samo tri minute. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Ispričam se u ime gospodina Surinija kojeg moram zamijeniti jer nažalost nije mogao biti nazočan na ovom sastanku i on me zamolio da vam prenesem njegovo mišljenje. On se želi zahvaliti E, izvjestitelju, gospodinu Kovačevu, na ovom mišljenju. Slaže se uglavnom s onim što vi predlažete, no e, predstavit će neke amandmane, jer misli da trebamo više insistirati na klimatskoj i okolišnoj politici. I što se toga tiče, e, tu moramo uzeti u obzir gospodarski aspekt europskog semestra. Također trebamo inzistirati na neutralnom gospodarstvu prema klimi u europskom semestru. Trebamo napomenuti e, na što se obvezala Europska unija, a to je nulta emisija stakleničkih plinova do 2050. godine kroz e, pravednu socijalnu tranziciju uzimajući u obzir troškove i dobitke. Također se traži uvođenje koncepta e, pravedne tranzicije kako bi se radnici mogli prilagoditi tom novom svijetu e, bez stakleničkih e, plinova. I također u okviru europskog semestra trebamo imati bolje sudjelovanje ministara za okoliš i to bi bilo sve što se tiče ovog mišljenja. Hvala. Hvala. Gospodin Eichhout. Hvala gospođo predsjedavajuća. Evo samo kratko želim se zahvaliti najprije izvjestitelju za mišljenje na ovom nacrtu mišljenja. Mislim da ima jako puno dobrih elemenata s kojima se možemo složiti. ono što možemo ojačati je povećanje sa nacionalnim planovima za energiju i klimu, budući da smatramo da se to treba razmotrati u okviru europskog semestra, ali u svakom slučaju mi smo za povezivanje sa e, ciljevima održivog razvoja i tako dalje. Jedino ono o čemu možemo raspravljati je pitanje uvjetovanosti, ali to i očekujete, pretpostavljam, jer se mi ne slažemo s tim kako vi to želite formulirati. Ako postoji uvjetovanost, onda se to mora uvesti na pametan način, jer znamo da ne želimo otežavati život ljudima koji ne dobivaju fondove, ali ta uvjetovanost je dakle jedina točka o kojoj ćemo vjerojatno morati raspravljati. Sa ostatkom izvješća se uglavnom slažemo. Hvala. Gospođe Grostet. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Evo, sada gledajući izvješće komisije, moram priznati da sam dosta e, zadovoljna e, činjenicom da se u ovom izvješću naglašava e, pravedno oporezivanje i pročitala sam jedan stavak s kojim se u potpunosti slažem da sada za vrijeme globalizacije činjenica da vlada e, oporezuje najveće plaće se sve više ograničava. Zato trebamo zajamčiti bolje oporezivanje, uključujući i digitalno tržište. To je ono što predlaže Europska komisija i to je preduvjet za inkluzivan e, gospodarski rast. E, znate da je to vrlo aktualna tema u mojoj zemlji. Građani ne mogu shvatiti da poduzeća koje ostvaruju veliku dobit e, u digitalnom gospodarstvu ne plaćaju e, dovoljne poreze u Europskoj uniji. Nažalost, vijeće se pokazalo nesposobnim donijeti bilo kakvu odluku na ovom području i mislim da je to strašna greška koju ljudi neće shvatiti i to ćemo vidjeti za vrijeme europskih izbora. Ako mi ne možemo stvoriti dobar okvir za ulaganje, naglašavajući važnost okolišne održivosti, inovaciju, digitalno tržište i tako dalje. Ne vidimo ništa ovdje što se tiče industrije, da li to znači da ćemo taj sektor potpuno napustiti ili ne, zar nismo shvatili da digitalna tranzicija, tehnološka tranzicija E, nije nešto što je samo dematerializirano, već e, je potrebno i transformirati sirovinu i ne smijemo odustati od toga u Europi. Hvala najljepša. Želi li se još netko javiti za riječ? Ako ne, onda se... Onda... A ne, ispričavam se. Gospođa Vekio u ime komisije imate riječ. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Želim se zahvaliti izvjestitelju i svim kolegama koji su uzeli riječ. Želim samo ukratko reći nekoliko riječi o ovom izvješću. Na samom početku se želim zahvaliti na komentarima koje ste dali za godišnji pregled rasta. Mi smo uzeli u obzir stajalište ovog odbora i svakako ćemo zajamčiti da poruka bude prenesena vijeće, vijeću. E, vijeće za okoliš će također raspravljati sljedeće godine o godišnjem pregledu rasta. Vrlo smo zadovoljni činjenicom da neke od točaka koje smo mi spomenuli, naročito o uključivosti zdravstva i održivosti zdravstvenog sektora, ste i vi preuzeli u izvješću jer to je nešto što smo dugoročno sagledali u godišnjem pregledu rasta. To je jako važno za naše gospodarstvo i mislim da se nalazimo u dobroj situaciji. To ne smijemo zaboraviti. Mi imamo šest godina neprekidnog rasta u Europi. Znam da postoji mnogo ljudi koji su nezaposleni u Europi. 239 e, miliona ljudi što je e, puno e, odnosno oni su pronašli radna mjesta i trebamo biti ponosni na to, ali to ne znači da smo potpuno otporni na sve izazove koji su pred nama. Zato trebamo sad djelovati bez daljnjeg kašnjenja, raditi na uključivosti i održivosti. To su vrlo važni aspekti koje smo mi naglasili u našem pregledu rasta. E, ovo što je rekla gospođa Grostet, je točno modernizacija industrije, a to smo također spomenuli u našem nacrtu, zato što smatramo da je to vrlo važan dio dekarbonizacije i tranzicije ka e, kružnom gospodarstvu u Europi. I to je nešto što je važno za našu globalnu konkurentnost. Dakle, to bi bilo sve što sam imala za reći i hvala vam još jednom na pozornosti i vremenu. Hvala, a sada predajem riječ e, izvjestitelju. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća i hvala svim kolegama e, na ovom odboru. Hvala što ste mi dali komentare i opaske. Slažem se uglavnom sa svim što ste rekli što se tiče klimatske i okolišne politike. Činjenice da moramo biti usklađeni sa tehnološkom revolucijom kojom svjedočimo, svjedočimo da moramo uvrstiti inovacije u naše gospodarstvo, da moramo ostvariti veće sudjelovanje civilnog društva, E, trebamo raditi na tom cilju od nula emisije do 2050. godine. A što se tiče uvjetovanosti, mi ne želimo kažnjavati regije ili gradove, no u svakom slučaju možemo o tome razgovarati i kasnije siguran sam da ćemo imati dobru raspravu kada budemo predstavili e, konačnu verziju mišljenja. Hvala najljepša. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 9. siječnja u 11 sati i podsjećam vas da se mogu podnijeti samo na engleskom e, jeziku, a 29. siječnja ćemo glasati na odboru e, ENVI 25. i 26. veljače na odboru EKON. Ovim dolazimo do posljednje točke dnevnog reda, a to je e, nacrt mišljenja o razrješnici E, o općem proračunu Europske unije za Europsku komisiju, za Europsku agenciju za sigurnost hrane, Europsku agenciju za okoliš, Europsku agenciju za kemikalije, Europsku agenciju za lijekove i ja sam e, izvjestiteljica za ta mišljenja, tako da ću na samom početku reći nekoliko riječi o tome. Kao i prethodnih godina, odbor ENVI će e, objaviti šest mišljenja. Što se tiče komisije, ove godine Revizorski sud je odlučio ne procjenjivati razinu pogreške za ruralni razvoj, tržišne mjere, e, okoliš, e, klimu i ribarstvo. Ali umjesto toga nam je rekao nešto više o vrstama greški do kojih dolazi u ovom području, na primjer e, korisnici koji nisu ispunili sve uvjete ili e, određene aktivnosti, projekte ili e, troškovi. Što se tiče posebno glavne uprave za okoliš, trebamo napomenuti da 2017. godine program LIFE je obilježio 25. obljetnicu i da je ovim programom osigurano 222 milijuna eura za sufinanciranje 139 novih projekata. No, E, naglašava se da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se smanjila kašnjenja u plaćanjima u okviru ovog programa e, s obzirom na to da je 2017. godine 5,8% plaćanja premašilo zakonske rokove, a u usporedbi s tim imali smo nešto manji postotak od 3,9% 2016. godine. Što se tiče evaluacije sredinom razdoblja programa LIFE koji obuhvaća e, razdoblje od 2014. E, i 2015. E, godine, većina projekata još nije započela i mali broj projekata se je završio. Što se tiče glavne uprave za klimu, 20% ciljeva za klimu nije ispunjeno 2017. godine. E, samo 19,3% proračuna Unije je otporno na klimatske promjene i također izražava se zabrinutost zbog činjenice da e, su rezervacije povezane s ugledom u pogledu preostalih znatnih sigurnosnih nedostataka utvrđene u registru EU-a za sustav trgovanje emisijskim jedinicama ponovljene. E, što se tiče e, glavne uprave za zdravlje i sigurnost, dovršena je evaluacija sredinom e, provedbenog razdoblja i tu se predlažu napori da se poveća dodatna vrijednost Europske unije. Također se govori o 2,5% pogreške za sigurnost e, hrane i hrane za životinje, čime je premašen prag od 2%. Mi znamo da je to do toga došlo zbog strukturnih e, promjena kojim se trebaju kontrolirati e, zahtjevi u državama članicama. Traži se od glavne uprave za e, zdravlje i sigurnost da uradi sve što je njezinoj moći kako do toga ne bi ponovno došlo u budućnosti. Što se tiče agencija, u nacrtima mišljenja se govori o tome na koji način se koriste sredstva i financijska sredstva i e, kadar. U ovom području opći komentar je taj da E, nije moglo doći do ostvarivanja svih ciljeva 2017. godine u nizu agencija zbog ograničenih financijskih resursa. U ovim nacrtima mišljenja se govori i o određenim znanstvenim e, doprinosima E, I ono što je jako važno reći je da revizorski sud rekao da je dobio razumna jamstva da su godišnji računi za 2017. godinu za sve agencije pouzdani i da sve transakcije koje tu stoje su e, zakonite. Zaključno, temeljem raspoloživih podataka u ovim nacrtima mišljenja možemo izraziti zadovoljstvo E, izvršenja proračuna od strane ovih e, agencija za 2017. godinu i e, što se tiče rada ovih pet agencija i načina na, koji se izvršava proračun, mišljenje je pozitivno. Zato smatramo da se razrišnica može dati komisiji i ovih pet agencija u ime odbora ENVI što se tiče financijske godine 2017. godine. Naravno, rado ću čuti mišljenje izvjestitelja u sjeni i drugih eh, kolega prisutnih na ovom odboru. Gospođa Kadenberg. Äh, Hvala. Prije svega, Želim zahvaliti gospođi Valean na ovom nacrtu mišljenja za zapravo ovih šest nacrta mišljenja. Pozitivno gledamo na to, radi se o različnici za 2017. godinu za cijeli niz agencija koje su u nadležnosti odbora ENVI. U tom postupku razrješnice imamo znači agencije EFSA, EA, EKA, e EMA i ECDC i što se tiče odbora za proračun, ja sam tamo izvjestiteljica. To je nešto što me izuzetno zanima. Biti ću kratka. Što se tiče općeg proračuna Europske unije, DG Klima, Sante i Okoliš, možemo predložiti različnicu za 2017. godinu i slažem se sa izvjestiteljicom. Imam nekoliko nadopuna. Prvo što se tiče općeg proračuna, tu trebamo dodati stavak koji se tiče programa o fitosanitarnom e, e, sanitarnoj e, kvaliteti, zdravlju životinja, dobrobiti životinja. To su kriteriji ispunjeni. Željela bih dodati da u velikoj mjeri su programi zdravlja se proveli od strane agencija u skladu sa pravilima. Znam da smo ograničeni brojem riječi u mišljenjima i u tom smislu niste mogli uzeti u obzir sve primjedbe koje sam ja poslala. Što se tiče stavka 14, koji se tiče prevelikih procjena koja je dovela do veće stope pogreške u okviru Digi e, Sante. To također treba uzeti u obzir i države članice. A što se tiče agencije za kemikalije, neke izjave poduzeća su preslabe kako bi smanjili troškove registracije. Želimo veći nadzor na tom području, ali nam treba više sredstava. Što se tiče EFSE, sljedeći tjedan e, glasanjem u Strasburu ćemo imati isto tako i glasanje vezano uz e, prehrambene e, proizvode. Radi se o predlogu komisije, onako kako je to parlament izmijenio. Ako se to E, usvoji, onda ćemo imati dodatne zadaće EFSE, isto tako dodatne troškove. To se treba uzeti u obzir. Što se tiče tih zadaća, EFSE e će biti potrebni, biti potrebni dodatni novci kako bi e, mogli ostvariti sve te zadaće. Gospođa Grostet. Hvala gospođo predsjednice. Ja podržavam u potpunosti sva ova mišljenja koja ste prezentirali prezentirali. Želim staviti naglasak na Europsku agenciju za kemikalije. Razrešnica ne predstavlja problem, no nadam se da amandmani će se prije svega usredotočiti na proračun te da razrešnica neće biti e, izgovor da se miješa u rad e, ove agencije. A sada točka četiri vašeg mišljenja, gospođa Valean, ja podržavam ono što ste rekli. Radi se o sredstvima agencije dajemo agenciji nove misije, nove zadaće. Ja poznam dobro rad ove agencije, radi se na primjer o lijekovima na području veterine i tako dalje. Znači imamo područje e, povećane zadaće, a smanjenje osoblja kako bi e, agencija mogla na najbolji način obaviti svoje Mm, svoj posao, onda EMA mora imati na raspolaganju dostatna sredstva. Ja vas u potpunosti podržavam, trebamo inzistirati e, ispred Europske komisije kako bi ojačala sredstva e, e, ove agencije i to svjetlo novih zadaća. Hvala. Hvala vam uistinu na podršci i jednoj i drugoj. U potpunosti se slažem s vama. Veselim se budućem radu. A sada bih željela zamoliti komisiju, prvo gospođa Vakru, no možda imamo i druge predstavnike komisije. Evo, prvo gospođa Vakru, izvolite. Hvala, uistinu. E, u ime e, opće uprave za okoliš. Mogu reći da smo zadovoljni vašim izvješćem. Napravili ste e, Napravili smo isto tako napor da se provede u najvećoj mogućoj mjeri program LIFE, da isto tako da provedemo i sve ono što se tiče prethodnog programa, a Važno je da imamo i e, raspoložive podatke za e, evoluciju na srednjem na sredini razdoblja te u podatke za osmišljavanje novog programa LIFE u okviru novog VFO-a. Uzimamo u obzir ove primjedbe koje ste rek naveli što se tiče e, rokova, provedbe i plaćanja. Mogu reći da možda to znate je da povećanje učinkovitosti je dovelo do manje stopa pogreške u provedbi. Mi ćemo e, naravno pokušati to poboljšati u budućnosti još više, a kad govorimo o smanjenju broja osoblja mi pozdravljamo ono što ste rekli 2018. godine smo to pitanje rješavali i to u okviru godišnjeg izvješća aktivnostima našeg, e, naše glavne uprave. Tu moramo ostvariti veće sinergije kako bismo uz, e, postigli još bolje rezultate našeg programa LIFE. Evo, to je sve što sam željela reći u ime glavne uprave za okoliš. Hvala. Želi li možda netko drugi uzeti riječ? Sada e, iz glavne uprave za klimu mi također uzimamo u obzir sve što ste rekli u okviru vaših mišljenja. Sad imamo e, nekoliko tema koje su spomenute. Prvo, upisivanje ovih problema hvatanja e, hvatanje u košta sa klimatskim promjenama u sve politike. Da, imamo ove ciljeve za 2020. godinu. To zahtjeva zajedničke napore svih dionika i provedbenih tijela kako bi to ostvarili. Mislim da idemo u dobrom smjeru. U nacrtu proračuna 2019. godine imamo znači taj nacrt proračuna, imamo postotak 21%. Mislim da smo u tom smislu ostvarili e, napor i E, napredak, no imamo također i proračun za 2020. godinu. Postoji rizik da to ne ostvarimo, no nadamo se da hoćemo. Da, Ovaj sustav je relativno rizičan, isto tako to funkcionira kao određeni sustav u okviru bankarskog sektora, zbog toga su nam e, potrebni kriteriji mi smo proveli cijeli niz djelovanja u okviru širokih e, akcijskih planova. Imamo određena djelovanja u Luksemburgu, isto tako provodimo i procjenu rizika kako bismo vidjeli koji su to rezidualni rizici nakon provedbe akcijskih planova i nakon toga ćemo vidjeti da li ćemo onda skinuti ove rezerve za naš, e, naše godišnje izvješće o aktivnosti za 2018. godinu. Ni u kojem slučaju ne mogu sad govoriti napred o rezultatima te procjene. Hvala. Želi li se još netko javiti riječ? Ja ja dolazim iz eh, Digi Sante. Mi u svakom slučaju pozdravljamo ove nacrte mišljenja. Mišljenj nacrt je izuzetno jasan što se tiče ovih eh, programa javnog zdravlja. Imamo isto tako E, pozdravljam ono što je rečeno za 2017. godinu. Ono što e, radimo sada je da pokušavamo najbolje iskoristiti novu financijsku uredbu koja omogućuje određeni povrast sredstava e, za troškove. I tu ćemo imati pojednostavljenje i razjašnjenje ovih e, e, iznosa za povrate troškova država članicama. Što se tiče EME, e, to je problem manje za 2018. godinu, ali još više za 2019. godinu. To je poseban slučaj. Mi konstantno radimo sa drugim glavnim upravama na ovome kako bi riješili problem. thank Um, Hvala. Želi li se netko drugi iz agencije, znači predstavnici agencija, javiti za riječ? Gospod gospođo predsjednice. Ja dolazim iz Europske agencije za okoliš. Zahvaljujemo na ovom nacrtu mišljenja, te također što stavljate naglasak na potrebu povećanja sredstava kako bi agencija mogla odgovoriti na sve zadaće koje će biti u njezinom djelokrugu u budućnosti. Hvala. Evo, to je sve. Čini mi se. Zahvaljujem nam svemu. Gospođa Vakru, da željela bih vas informirati da u kontekstu Europske agencije za okoliš komisija je provela svoju evaluaciju za ovu godinu i to ćete dobiti u vašem sljedećem izvješću te rezultate je važno komentirati. Isto tako u potpunosti podržavamo vaše izvješće za Europsku agenciju za okoliš te također Europsku agenciju za kemikalije što se tiče uredbe o, pikovima i e, popsovima te njihovoj provedbi. Hvala, hvala. Evo još jednom zahvaljujem kolegama, zahvaljujem isto tako predstavnicima komisije. Imamo rok za podnošnje amandmana 11.12. 17. E, poslje podne. Nadamo se da ćemo u odboru ENMI e, glasati 21. i 22. siječnja. Hvala vam još jednom i želim vam ugodan ostatak dana i bon apetit, dobar tek vam želim.